2016. Zajednički i prijedlog za rezoluciju e, zelenih SED ALDE. Započet ćemo e, sada sa stavkom 40. Votoran glasanje. Abstimmung ist geschlossen. Zatvaramo glasanje. Das ist abgelehnt. Damit kommen wir zur odbijeno. Time dolazimo do glasanja o originalnom tekstu. E, dakle, prvi dio, odvojeno glasanje. Glasanje po dijelovima, prostite. Zatvaramo glasanje. Usvojeno. Drugi dio, isto tako, e, u dijelovima. Otvaram glasanje. Menično glasanje. Angenommen. U svakom slučaju isto tako prihvaćeno. Zatim, e, e, amandman 8 i otvaramo glasanje. Abstimmung ist geschlossen. Ist abgelehnt. Der Vieno. Originalni tekst, stavak 2 u dva dijela. Prvi dio, e, tko je za, tko je protiv, Suzdržani prihvaćeno. Drugi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. I to je usvojeno. Broj 14. Isto tako poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Zatim amandman 1, show offense. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvojeno. Otvoj, oprostite, odbijeno. Odbijeno. 15. poimenično otvaramo glasanje. Zatvaramo glasanje. Isto odbijeno. Onda amandman 2, stavak 4, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbijeno. Time glasamo sada o originalnom tekstu e, u dva dijela. Prvo poimenično otvaramo glasanje. Zatvaramo glasanje. Prihvaćeno. Drugi dio, isto tako e, poimenično glasovanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Isto tako usvojeno. Amandman 3. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5. Za, protiv, suzdržani, usvojeno. 23. Za, protiv, suzdržani, odbijeno. Time glasamo sada o stavku 6 u izvornom tekstu. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? Isto tako usvojeno. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Stavak 7 izvornog teksta u tri dijela. E, poimenično glasanje, je prvi dio, Otvorimo glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio, isto tako poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Isto tako usvojeno. Treći dio, isto tako poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak osam. Izvorni tekst. Tri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Treći dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 41 za. Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Izvorni tekst, e, stavak 11, poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 12, izvorni tekst, e, dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 13 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 11. E, poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 12. Isto tako poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Isto tako odbijeno. Onda dolazimo do amandmana 13. Isto tako poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Otvaram. Odbijeno. Amandman 9, isto tako poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 42. Isto tako poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Stavak 16. U četiri dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. E, poimenično glasanje. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Treći dio. Isto tako poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Četvrti dio. Isto tako poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Time dolazimo do amandmana 10. Isto tako poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. Stavak 18 u dva dijela. Prvi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman broj 43 za. Protiv. Suzdržani. odbijena Stavak 19 u pet dijelova. Prvi dio poimenično otvaram. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Četvrti dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Peti dio za protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 44. Za, protiv, suzdržani, usvojen. Oprostite, odbijeno. Amandman 16. Za, protiv, suzdržani, usvojeno time otpada 27 e, i sad glasamo o stavku 20 izvornog teksta. A, i to isto, dobro, onda ni to ne. To je do stvari brže. Onda stavak 21 na izvornom tekstu. E, glasanje po dijelovima, otvaram glasanje. Poimenično prvo. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio, isto tako poimenično glasanje. Otvaram. Zatvaram. Isto tako usvojeno. Stavak 23. Izvorni tekst. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 24. Izvornog teksta. Poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 27 u četiri dijela. Prvi dio poimenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Treći dio poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Četvrti dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 28 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, Suzdržani. usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 28 za, protiv, suzdržani, odvojeno, izvorni tekst, 29, e, e, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 30, e, u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio poimenično, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 31. otvoram glasovanje. Otvaram. Usvojeno. Stavak 32 e, u dva dijela. Prvi dio je za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani usvojeno. Stavak 33 izvornog teksta, prvi dio za, protiv, suzdržani, drugi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Isto tako usvojeno. Amandman 6. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. To je usvojeno. Time onda ne moramo glasati više o originalnom tekstu. I sada prelazimo na amandman 29. Aldeja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Izvorni tekst u tri dijela. Prvi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Sad dolazimo do amandmana 30 za. Treći dio 35, idemo još jedan puta provjeriti, dakle tri e, stavak 35, još jedan puta otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Sada amandman 30. Za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. To je bilo jasno. Izvorni tekst u tri dijela. E, stavak 36. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Treći dio za. Protiv. Suzdržani usvojeno. Stavak 37 u četiri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, Isto tako usvojeno. Sada dolazimo do stavka 38 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. O izvornom tekstu stavak 39 poimenično glasovanje, otvoran glasovanjem. Zatvaram. I to je usvojeno. Izvorni tekst, stavak 40 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 41 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio prvi za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. Stavak 42 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. 43 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. 44 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. I time dolazimo do amandmana 4, kluba zastupnika zelenih, tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 30, ne, to je bilo jasno. 31, liberali za, protiv, suzdržani, odbijeno. Izvani tekst, e, stavak 47, e, prvi dio, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržano. Isto tako usvojeno. Time smo došli do stavka 48 u četiri dijela. Prvi dio za. Protiv suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. To moramo sad provjeriti, nisam se to mogao. Do... Dakle, molim vas, drugi dio je elektronska provjera. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Time dolazimo do trećeg dijela. Poimenično glasovanjem. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Četvrti dio i isto tako poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Isto tako usvojeno. Stavak 55, izvorni tekst, jedan dio za, protiv, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 38 za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Stavak 56 izvornog teksta u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Isto tako usvojeno. Stavak 57 izvornog teksta za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 58 u dva dijela. Prvi dio za, ispričan da se u prvom dijelu, <laughs> za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. To isto moramo provjeriti. Dakle, drugi dio elektronska provjera stavak 58. Zatvaram glasovanje. Isto tako usvojeno. Onda dolazimo do stavka 59, dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 60, izvorni tekst u pet dijelova. Prvi dio pojmeničnog glasovanja otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. četvrti dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Peti dio opet poimenično glasovanje. Otvoram glasovanje. Zatvaram usvojeno. Stavak 61. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanjem. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 37. Klub zastupnika zelenih. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. To možemo rado provjeriti. Dakle, amandman 37, elektronska provjera, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojen. Ispričavam se. Onda dolazimo do stavka 63, izvorni tekst u četiri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržanim, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojen. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 65 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 67. Izvorni tekst. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 70. Izvornog teksta. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Stavak 72. Izvorni tekst. U dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Time dolazimo do amandmana 17. Socijaldemokrati, tko je za? Protiv? Suzdržani? Neki sad uopće nisu sudjelovali. Dakle, molim vas, kada govorimo o amandmanu 17, tko je za? Zahvaljujem kolegama pučanima. Protiv, dakle, to je usvojeno. 18 za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. Stavak 75 izvornog teksta u dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. Stavak 78 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 79. Izvorni tekst. Poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. osvojeno. Amandman 32. Liberali. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Onda imamo stavak 80. izvornog teksta. Poimenično glasovanje. Otvaram. Zatvaram. Isto tako usvojeno. E, stavak 81 u dva dijela prvi dio za, protiv, suzdržan je usvojeno, drugi dio pojmeničnog glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. I to je usvojeno. Amandman 45, isto tako pojmeničnog glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Time sad glasamo izvanom tekstu. 82 stavak. Otvaram glasovanje, poimenično glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 84 izvornog testa. Isto tako poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Isto tako usvojeno. Stavak 85 izvenog teksta, tri dijela. Prvi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Onda dolazimo do drugog dijela. Isto tako poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram usvojeno. I sad treći dio isto tako poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Isto tako usvojeno. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 34. to je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Da, možemo rada provjeriti. Amandman 34, to je bilo ovako malo na knap. Dakle, provjeravamo. Otvoram glasovanje za amandman 34. Alde. Zatvoram glasovanje. Da, je usvojeno. Onda dolazimo do amandmana 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? To je bilo odbijeno. Onda dolazimo do e, amandmana 47. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Stavak 90. izvenog teksta u tri dijela. Prvi dio za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio za? Protiv? Suzdržani? usvojeno. Treći dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. Stavak 95 izvornog teksta poimenično glasovanje otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Stavak 96. izvorni tekst. koji je za? Protiv? suzdržani usvojeno. Stavak 98 u dva dijela, e, izvorni tekst, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. Amandman 20, socijaldemokrati, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Poimenično glasovanje vezano uz e, stavak 99 izvorni tekst. E, otvaram glasovanje. Zatvaram. Isto tako usvojena. Stavak 100 izvornog teksta u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeni. Drugi dio poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram i to je usvojeno. Amandman 48, ENF, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 101 u tri dijela, izvorni tekst, e, prvi dio, pojmenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. I to je usvojeno drugi dio. Isto tako poimenično glasovanje i time otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Treći dio isto poimenično glasovanje. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Stavak 102. Izvorni tekst u dva dijela. Prvi dio za. Protiv? Suzdržani. To moramo provjeriti. Žao mi je. Prvi dio, stavka 102, provjeram. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Da, jasno prihvaćeno. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržan, usvojeno. Amandman 22 je povučen, stoga ćemo glasati izvorni tekst, paragraf 103, tri dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno, treći dio za, protiv, suzdržani, isto tako usvojeno. Izvorni tekst, stavak 104 u dva dijela. Odvaram poimenično glasovanje za prvi dio. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Isto tako usvojeno. Amandman 35. Tko je za? Protiv? Mogu vas zamoliti, znam da dugo glasamo. Tko je za? Amandman 35. Protiv? Suzdržani? To moramo provjeriti, žao mi je. Dakle, amandman 35 provjera. Zatvaram glasovanje o vrlo jasno usvojeno. Ispričam se, ali to nisam ovdje do zgora mogao vidjeti. Onda imamo izvorni tekst, e, stavak 119, dva dijela. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, stavak 120, izvorni tekst, poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Amandman 36. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Odbijeno. Možemo rado provjeriti ako želite. Mislim da je to bilo dosta jasno. Dakle, amandman 36. Elektronska provjera. Zatvaram glasovanje. Odbijeno. Onda dolazimo do amandmana broj 7. Poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Amandman 39. Za, protiv, suzdržani. Odbijeno. Izvorni tekst, e, uvodna izjava D. Poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. usvojeno. Uvodna izjava e, e. Izvorni tekst, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio poimenično glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Time dolazimo do trećeg dijela. Isto tako poimenično otvaram glasovanje. Zatvaram. Isto tako usvojeno. Uvodna izjava G. Izvorni tekst, poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Onda dolazimo do uvodne izjave H. Izvorni tekst, prvi dio. Poimenično glasovanje, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Drugi dio isto tako poimenično. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno. Time dolazim e, na glasanje o rezoluciji u cijelo. Isto tako poimenično otvaram glasovanje. glasovanje i rezolucija je usvojena. Čestitam onima koji su je sastavili. Onda ćemo na trenutak pre